Der Präsident. So, die Sitzung ist wieder. Ponovno otvaram sjednicu. Zapisnik jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi su na raspolaganju. Imali prigovora? To nije slučaj. Dakle, zapisnik je time usvojen.